E, molio bih malo tišinu kako bismo mogli početi s radom. Molim vas da tiho zauzmete svoje mjesta. Zahvaljujem. Dobrodošli, dobar dan svima. Kao što sam rekao, nastavljamo s radom u tri sata popodne i to sa najvažnijom eh, točkom na našem dnevnom redu. Riječ je o razmjeni gledišta sa povjerenikom eh, Julianom Kingom, koji je povjerenik nadležan za sigurnosnu uniju. To su pitanja koja su nama iznimno važna, tako da želimo vrlo toplu, toplu dobrodošlicu povjereniku Kingu eh, na ovaj vrlo vrući dan u Briselu. Dakle, povjerenik je zadužen za sigurnosnu uniju. Od njegovog imenovanja imali smo priliku redovito s njim e, razminjivati gledišta. E, to je vrlo važna poruka što već početkom novog saziva parlamenta imamo priliku e, razminjivati mišljenje sa povjerenikom gospodinom Kingom E, I to je iznimno važno da je ova tema na našem dnevnom redu jer je iznimno važno za nas, za Europsku uniju i za naše građane. Iznimno je važno osigurati prava o kojima vodimo računa u e, sigurnosnoj uniji. E, komisija upravo priprema 19. izvješće o napretku s ciljem ostvarenja učinkovite i istinske sigurnosne unije. Drago nam je što imamo priliku čuti što će nam reći povjerenik e, King u pogledu glavnih elemenata koji su sadržani u ovom izvješću i o stanju važnih dosjeja e, kao što su teroristički sadržaje online i unutarnja sigurnosna strategija koja je bila predmet rasprave tijekom zadnjeg neformalnog e, sastanka vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova u Finskoj. Isto tako ćemo nešto o sljedećim koracima koji su povezani sa interoperabilnošću e, informacija, informacijskih sustava, velikih informacijskih sustava koji se tiču sigurnosti eh, upravljanja granicama i migracijama. Isto tako ćemo nešto o dezinformacijama i mjerama koje komisija poduzima. Isto tako o eh, provedbi postojećih eh, alata i instrumenata. Upravo zato iznimno nam je drago što će povjerenik King e, ovdje održati izlaganje, a nakon njegovog izlaganja imat ćete priliku iznijeti komentari i pitanja. Prvo će riječ dobiti koordinatori, a nakon toga će riječ dobiti i preostali članovi. Napominjem da će koordinatori biti prvi na redu. E, povjereniče King, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Evo, ovo je prva prigoda u kojoj vam mogu reći da mi je iznimno drago što ćemo nastaviti suradnju. Dobrodošli e, na novi odbor Libe, vidim neka poznata lica, a e, vidim i neka lica s kojima sam imao čas surađivati u prošlosti, a neki su mi ljudi ovdje potpuno novi. Dakle, ja sam povjerenik King koji je zadužen za izgradnju sigurnosne unije. Prije nego što prijeđem na izvješće o napretku u izgradnji sigurnosne unije, želio bih e, se vratiti malo u prošlost e, i opisati što radim e, na ovom području. Ispričavam se onima koji su to već čuli. Međutim, ipak smatram da bi bilo dobro prvo iznijeti neke okvirne informacije, a onda ćemo krenuti dalje i ću odgovore na vaša otvorena pitanja. Činjenica je Eh, da je Europa suočena s milijunima različitih eh, prijetnji i izazova u proteklih nekoliko godina od terorizma pa nadalje. Ja sam preuzeo ovu dužnost 2016. kada smo se morali nositi sa strašnim valom terorističkih napada do kojih je došlo u brojnim našim zemljama 2015. i 2016. Zatim postoji e, nova vrsta kibernetičkih prijetnji, e, prijetnje dezinformacija kojima se utječe na naš svakodnevni život. Postoje različiti oblici hibridnih prijetnji, a postoje i novi izazovi E, izazovi osiguranja zaštite naše bitne e, informatičke infrastrukture. Što se tiče svih ovih pitanja, države članice i njihova nadležna tijela bit će u prvom planu imati vodeću ulogu što se tiče e, osiguranja zaštite i sigurnosti njihovih građana. Međutim, što se tiče svih ovih pitanja, svi smo mi jači ukoliko e, nastojimo riješiti te probleme e, zajedničkim naporima. To je e, istina na međunarodnoj razini, a posebice na razini Europske unije. Dakle, što se tiče rada komisije, mi nastojimo poboljšati način na koji se organiziramo kako bismo pružili pomoć i potporu Eh, državama članicama što se tiče sigurnosti građana. Eh, Usvojili smo cijeli niz e, različitih političkih alata, e, zatim e, tu imamo važne agencije, neke od njih su vrlo poznate kao što je Europol, neke su manje poznate, ali će možda postati poznatije. Postoji nova agencija primjerice za kibernetičku sigurnost, a osim toga postoje i različiti oblici financiranja, uključujući ciljano funkcioniranje čiji cilj je posebno se baviti e, sigurnosnim prijetnjama. Osim toga postoji cijeli niz različitih mreža. Neke su vrlo organizirane, a neke neformalne. A osim toga, ukoliko je potrebno i srazmjerno u suradnji s vama, e, donosimo i odgovarajuće propise i postoji cijeli niz e, propisa, odnosno zakonodavnih akata koji su usvojeni u proteklom razdoblju. E, na samom početku težište je bilo na terorizmu. E, kao što sam spomenuo, došlo je 2015. i 2016. do onog strašnog vala terorističkih napada i to je doista služilo kao poticaj za naše aktivnosti i nastojanja da izgradimo sigurnosnu uniju u cijeloj Europskoj uniji. Pokrenuli smo cijeli niz inicijativa kako bismo e, zatvorili prostor za djelovanje teroristima i e, drugima. A isto tako željeli smo izgraditi otpornost E, biti u stanju e, boriti se protiv radikalizacije nasilnog ekstremizma e, od kojeg kreće terorizam, bilo da se radi o džihadističkom ekstremizmu ili nasilnoj krajnjoj desnici koja u nekim slučajevima sudjeluje u terorističkim napadima. Tu su bitne aktivnosti na terenu u našim zajednicama a osim toga, e, svjesni smo toga da se sve više koriste društvene mreže i platforme. E, mi e, uživamo vašu potporu kako bismo pratili putovanja terorista, kupovanje oružja, E, i poduzimamo sigurnosne mjere kako bismo unaprijedili sigurnost naših e, granica. E, osnažili smo položaj agencija koje su ovdje relevantne za borbu protiv terorizma, posebno Europola. Imamo ciljeno financiranje kako bismo osigurali bolju zaštitu javnog prostora i na taj način zaštitili naše građane, a da pritom ne postoji otvoreni karakter tih mjera. Osim toga, snažimo otpornost kako bismo osnažili e, sustav policijske zaštite i pojedinačno, a i kroz e, prijedloge koji su nekima od vas poznati, koji se odnose na intraoperabilnost. To bi trebalo omogućiti sustavima e, bolje korištenje podataka za nadležna tijela koja rade na terenu, bilo da se radi o policiji, graničnim službenicima i tako dalje. Naravno, uvijek je bolje spriječiti nego liječiti i zato je naše e, težište bilo na prevenciji radikalizacije i na internetu i izvan interneta E, isto tako radimo na otkrivanju e, nekih e, inicijativa i pokrećemo mrežu rada borbe protiv radikalizacije. Vjerojatno znate za mrežu o podizanju razine svijesti o radikalizaciji. Na tome radimo u lokalnim zajednicama. A na internetu se borimo protiv nezakonitog terorističkog sadržaja. Vratit ću se na to pitanje podižemo razinu svijesti o izazovima i e, prijetnjama koje proizlaze iz različitih e, vrsta kibernetičkih prijetnji. Tu postoje različiti izazovi. Kao prvo postoje oni klasični kibernetički izazovi, odnosno prijetnje, prijetnje za naše sustave, e, prijetnje za naše podatke. Uspostavili smo novu strategiju za kibernetičku sigurnost kako bismo snažili svoju otpornost i pružili potporu međunarodnoj suradnje i suradnji država članica, posebice na području obrane. E, dogovorili smo instrumentarij e, za e, kibernetičku sigurnost, to je zajednički alat na ovom području, a osim toga poduzimamo mjere odvraćanja. Predlažemo i pristup za policijske službe, odnosno e, tijela za provedbu zakona, e, dokazima i e, podacima. Osim toga, bavimo se i osiguranjem podataka, odnosno informacijama e, koje se pojavljuju na internetu, posebno tijekom e, predizbornih razdoblja. Surađujemo s vama, s parlamentom, s državama članicama, s civilnim društvom, e, isto tako sa privatnim sektorom kako bismo uspostavili aktivnosti kojima ćemo spriječiti dezinformacije prije europskih izbora, a to obuhvaća i E, sigurnosnu izbornu mrežu među državama članicama i sustav e, za brzo upozorenje kako bismo pratili i e, suprotstavili se kampanjama za organizirane dezinformacije. Osim toga, dogovorili smo sa velikim društvenim mrežama, odnosno njihovim platformama, da se uspostavi novi kodeks postupanja u ovom slučaju. Dakle, u suradnji sa društvenim mrežama cilj je povećati transparentnost i povećati razinu znanja o tome odakle dolaze određene političke informacije. Drago mi je što to mogu reći, a i sami ste e, to vidjeli da tijekom europskih izbora nije došlo ni do kakvih velikih spektakularnih napada, niti Eh, hakiranja nije došlo do neke kampanje kao što je to bio slučaj u Washingtonu prije eh, par godina, niti je bilo slučajeva kakvi su se dogodili u Francuskoj tijekom Macronove kampanje. Međutim, eh, to ne znači da su europski izbori bili u potpunosti slobodni od dezinformacija, daleko od toga. Bilo je dosta dezinformacija i izvješća o dezinformacijama od nacionalnih nadležnih tijela E, i udruga o botovima, odnosno e, lažnim računima. E, ne znam kako je s vama, ali mislim da to nipošto nije nešto što možemo prihvatiti kao novu političku normu i zato trebamo dalje nastaviti raditi na ovom području. I na posljedku bavili smo se i pitanjem što trebamo učiniti na ključnom području na kojem smo potencijalno osjetljivi, ne samo što se tiče gospodarstva, nego i naših društava svakodnevnog života. Dakle, pitanje je kako zaštititi kritičnu digitalnu infrastrukturu. To je infrastruktura koja nam je važna i danas i u budućnosti e, za naš svakodnevni život. Tu se radi o mreži 5G, ali ne samo o 5G, nego se radi i o cijelom nizu drugih tehnologija koje moramo zaštititi. Što se tiče 5G, predlažemo europski pristup e, tom pitanju, a to obuhvaća i zajednički rad država članica, kako bismo razmotrili potencijalne rizike i osjetljiva područja. Trebamo vidjeti kako time upravljati, kako ublažiti prijetnje. E, radit ćemo kroz različite faze do kraja godine i analizirati ove rizike i potencijalne mjere, a cilj je e, pripremiti skup prijedloga e, čija je svrha povećati razine sigurnosti i na nacionalnoj razini i zajednički. Međutim, od samog početka sigurni smo e, da postoje određeni rizici kojima je jako teško upravljati i teško ih je umanjiti. I možda na kraju ovog e, procesa, temeljem pristupa koji počiva na dokazima i temeljite analize, možda ćemo na koncu reći da postoje određene proizvode, usluge ili dobavljači koji potencijalno nisu sigurni. I onda ćemo morati razgovarati o tome što to znači, e, koje implikacije to ima. E, sve ove aktivnosti koje vodimo pod e, okriljem sigurnosne unije odrađuju se na način da se velika pozornost posvećuje zaštiti temeljnih prava, a to obuhvaća i zaštitu podataka. E, to je u samoj srži učinkovite sigurnosne politike. To je nešto o čemu smo često ovdje razgovarali i sigurna sam da ćemo često o tome razgovarati u budućnosti. Jedino što mogu reći je da sam ja osobno apsolutno uvjeren da učinkovite sigurnosne mjere moraju e, počivati i mora biti percepcija takva e, da one počivaju na poštivanju temeljnih prava. Jer u protivnom koje su to vrijednosti koje želimo zaštititi? E, osim nadzora koji provodi Europski sud, mi smo procijenili i učinak postojećih političkih mjera u izvješću koji smo pripremili 2017. E, tada smo imali e, već 15 godina provedbe bitnih politika na ovom području i zaštiti temeljnih prava, a osim toga imali smo i pojedinačne nove prijedloge. E, radili smo na e, uspostavi nadzornika za zaštitu podataka i Agencije za zaštitu podataka od samog početka kada smo počeli razmatrati ova pitanja. I zato moram reći da sam ponosan na to što e, kada smo razgovarali o intraoperabilnosti i moderniziranju policijskih tijela, bilo je važno da toga budemo svjesni u svim fazama e, procesa. No, e, sve ovo što sam rekao e, ne znači da sam ja prvi koji je to uočio ili da sam uvijek u svemu u pravu. Ponekad nismo u potpunosti u pravu u svojim izvornim prijedlozima i zato je iznimno važno da vodimo raspravu E, na taj način e, preispitujemo te e, prijedloge, temeljito ih analiziramo i na taj način osiguravamo da na području uspostave sigurnosne unije ne činimo ništa što bi dovelo u pitanje temeljna prava. No, kao što je predsjednik rekao, neka od ovih pitanja navedena su u zadnjem izvješću, to je 19. izvješće o napretku u kojem se bavimo cijelim nizom još uvijek otvorenih pitanja na kojima trebamo raditi zajedno s vama. Preostali su još neki zakonodavni akti koje je potrebno donijeti. Ja sam uvjerena da ćemo uspjeti ostvariti napredak zajedno s vama i sljedećom komisijom, e, drugim riječima u narednih nekoliko mjeseci. E, postoje neka pitanja koja je potrebno riješiti od danas pa do kraja godine, a tiču se dezinformacija. Trebamo dovršiti izvješće o tome što se događalo tijekom izbora za Europski parlament i moramo preispitati kodeks postupanja koji sam spomenuo odnosi se na društvene mreže. Ovisno o toj raspravi i našim gledištima možda ćemo definirati neke prioritete za budućnost. Iako je to nešto čime će se vjerojatno baviti sljedeća komisija. E, dakle, radit ćemo na 5G i osiguranju digitalne infrastrukture, kao što sam e, rekao, te aktivnosti teći do kraja godine. Dakle, to su teme o kojima želim s vama nastaviti dijalog. Što se tiče preostalih e, otvorenih zakonodavnih akata, postoji jedan skup prijedloga, kao što znate, koji je pred nama, a odnosi se na borbu protiv nezakonitog terorističkog sadržaja na internetu. To sam već spomenuo. Još uvijek e, ima previše tog nezakonitog terorističkog sadržaja na internetu, previše se toga proizvodi e, do kraja ove godine, iako je došlo do nekih e, e, mjera koje su bile uspješne na terenu, e, ipak se proizvode nove, novi teroristički sadržaji tako da su ponovno na onoj razini koja je postojala 2015. Još uvijek taj sadržaj cirkulira i to na sve većem broju platformi. E, postoji jedna studija koju su provela e, tijela u Jedinjenoj kraljevini i oni su ustanovili da postoje džihadistički je e, na više od 400 platformi. To je previše. I upravo zato predlažem da izgradimo kvalitetnu dobrovoljnu suradnju posebice s velikim e, platformama na internetu, s velikim e, društvenim mrežama. Međutim, e, to nije dovoljno daleko, nije dovoljno brzo i ne obuhvaća dovoljno velik broj platformi. Kao što vjerojatno znate, E, krajem prošle godine podnijeli smo prijedlog e, zahvaljujući kojem postoji obveza za društvene mreže da skinu nezakoniti sadržaj nakon što dobiju nalog za uklanjanje tog sadržaja od policije ili pravosudnih tijela. Osim toga, iznesen je prijedlog da ako se neka platforma sustavno koristi ne samo jednom, nego sustavno za širenje e, nezakonitog terorističkog sadržaja, morat će doći do razgovora s nadležnim tijelima o tome što se može učiniti da se tome stane na kraj. Osim toga, e, sve države članice morat će predvidjeti e, namjenska policijska tijela, odnosno odjele koji će biti zaduženi za rješavanje ovih problema. Mnoge države to već čine i imaju posebna tijela, odnosno odjele, ali postoje i neki drugi koji to još nemaju i zato je važno da postoji ta obveza da se to učini. To će biti korak prema naprijed, postojaće zakonodavni okvir za ove mjere E, to će e, naravno biti nešto što će se moći testirati pred sudom, postojaće mogućnost žalbe, to će biti transparentan postupak. Smatramo da je to u skladu sa širom međunarodnom raspravom o ovim pitanjima, bilo da je to na razini G7, G20 ili nastavno na poziv iz Christchurcha e, nakon onih strašnih napada koji su se dogodili na Novom Zelandu. S nestrpljenjem iščekujemo daljnju raspravu i razgovore s vama što se tiče ovih prijedloga. E, prošli parlament dogovorio je stajalište na prvom čitanju u travnju. Nadam se da ćemo uz vašu pomoć e, biti u mogućnosti otići korak dalje i dovršiti i usvojiti ovaj zakonodavni akt. Drugo, moramo vidjeti kako ostvariti napredak što se tiče poboljšanja pristupa e, tijelima za provedbu zakona e, elektroničkom sadržaju, odnosno digitalnoj infrastrukturi. To je veliki problem. U velikom broju slučajeva e, postoje zahtjev, prekogranični zahtjevi za pristupanje elektroničkim dokazima u drugoj jurisdikciji. Međutim, postojeći propisi su suviše spori, suviše zahtjevni, predstavljaju preveliko opterećenje i onda kazneni progon nije uspješan jer ne postoji mogućnost pristupa elektroničkim dokazima. Moramo vidjeti što se tu može učiniti. Prijedlog koji smo pripremili predmet je žestoke rasprave i bio je predmet rasprave na prošlom parlamentu. Svjestan sam toga da je to veliki izazov, otvaraju se važna pitanja, ali nadam se da ćemo uspjeti razgovarati o e, tome što učiniti kako bismo ostvarili napredak. Treće, to je još jedna tema oko koje se nadam da ćemo moći detaljnije razgovarati a e, tu su sadržani neki elementi iz izvješća do iz prošlog parlamenta. E, pitanje je što učiniti s pitanjem e, stranih terorističkih boraca i njihovih obitelji. Neki od njih još uvijek se nalaze u konfliktnim područjima u Iraku i Siriji. Brojke su doista velike. E, procjenjujemo da ima negdje oko 5,5 tisuća stranih terorističkih boraca koji su napustili svoju zemlju i otišli u zaračena područja u Iraku i Siriji. Tri, četvrtine su muškarci, a jedna četvrtina žene. E, ponavljam, e, teško je zapravo e, reći koja je to točna brojka, ali mislim da ih je najmanje 1400 poginulo, možda je brojka čak i veća od toga. Smatramo temeljem informacija koje smo dobili od tijela država članica da oko 1600 onih koji su otišli da su se vratili. Riječ je o onima koji su otišli u prvom valu. To znači da ostaje nekih e, e, po tisuće za koje se ne zna što je s njima. Mi ne znamo gdje se nalaze, pretpostavljamo da su još uvijek u ovim zaračenim područjima, možda su otišli u neka druga zaračena područja u kojima sudjeluju u bitkama. Znamo da ima oko 600 muškaraca i žena i oko 700 e, djece koji su e, pritvoreni e, i zatočeni u e, Siriji u područjima koja su pod kontrolom Kurda. Osim toga, općenito procjenjujemo da ima 1400 djece u toj regiji, a čiji jedan ili oba roditelja imaju državljanstvo Europske unije. No, Odluka o tome što će biti s njima je na pojedinim državama članicama. Međutim, postoje stvari koje možemo odraditi zajednički. E, možemo razgovarati o potpori e, kaznenom progonu i istražnim radnjama u odnosu na e, strane terorističke borce E, koji se vraćaju u regiju. Možemo pružiti isto tako i potporu trećim zemljama koje se nose s ovim problemama, a posebice možemo pružiti potporu što se tiče položaja u kojem se nalaze djeca. Postoje neki drugi prijedlozi o kojima možemo razgovarati na ovom odboru, recimo što još možemo učiniti kako bismo se borili protiv e, financijskog, odnosno gospodarskog kriminala. I zadnja stvar koju želim spomenuti, zahvaljujem na strpljenju, e, kao što je predsjednik rekao na početku, ne radi se samo o tome da radimo neke nove stvari. E, iznimno je važno da osiguramo provedbu onih stvari oko kojih smo se zajednički dogovorili. E, u ovom području, vjerojatno više nego u nekim drugima, iznimno je važno raditi upravo na provedbi. Provedba je na prvom mjestu. E, nadam se da ćemo zajednički e, ostvariti rezultate u područjima u kojima smo zajednički donijeli odluke. Bez obzira na to o kojem se području radi, suzbijanju kriminala, uspostavi mreža, naš zakonodavni okvir i na našoj mreži možete vidjeti gdje se nalazimo što se tiče pojedinog zakonodavnog akta. Kao što sam i u prošlosti činio, ja ću i dalje koristiti sva sredstva koja su nam na raspolaganju kako bismo pomogli državama članicama da provedu svoje obveze, a isto tako ću raditi na tome da pozovemo države članice na odgovornost u slučaju povrede. U svakom slučaju još uvijek ima puno toga što trebamo učiniti. E, dolazi do promjena u ovim prijetnjama i zato se mi moramo mijenjati i modernizirati našu reakciju. E, s nestrpljenjem e, iščekujem i veselim se suradnji s ovim novim odborom u narednim mjesecima. Hvala vam lijepa. Puno vam hvala. Hvala na dobroj volji da redovito podržavate razmjenu mišljenja sa ovim odborom. To ste učinili i u prošlom mandatu, a ispravno ste učinili kada ste podsjetili na onaj memorandum koji sadrži i prošla izvješća u sažetku i sve ono što se događalo od 2015. 16. sa nizom terorističkih napada i sigurnosnim prijetnjama. Dakle, svjesni smo da je više nego ikada potreban europski odgovor na to. Vi ste nam dali e, sažeti pregled izvješća koje je na raspolaganju članovima ovog odbora. Naglasili ste neke dijelove ovog e, izvješća o kojima ćemo morati raspravljati u narednim mjesecima. E, na primjer, e, problem stranih terorističkih boraca, a isto tako i praćenje kiber sigurnosnih prijetnji, odnosno kibernetičkih sigurnosnih prijetnji, a potrebno je da ovaj odbor bude prisutan i na forumu o internetu koji će se održati sredinom listopada morat ćemo nakon ljetne pauze o tome donijeti odluku. No sad je trenutak da koordinatori uzmu riječ. Predlažem da svaki koordinator govori dvije minute kako bi ostalo prostora i mjesta za ostale zastupnike. Imam poduži popis zastupnika koji žele uzeti riječ, a još neki dižu svoje znakove tako da molim koordinatore da ne dulje kako bi svakome dali šansu da postavlja pitanja povjereniku i da bi on imao dovoljno vremena odgovoriti. Počet ćemo sa predstavnikom Pučana. Gospodine Leners, vi ste prvi. Hvala. Puno hvala e, predsjedavajući, puno hvala i povjereniče King. Sigurnost je u proteklih pet godina bila visoki prioritet Europske unije, a tako će biti i u sljedećih pet godina i očekujemo dobru suradnju s vama. Nema puno vremena pa ću biti kratak. Spomenuli ste rad na zakonodavnom paketu koji je u tijeku, a istovremeno je vijeće e, usvojilo mandat za pregovor o Budimpeštanskoj konvenciji. Imate li vremenski raspored tih pregovora i kako ćete osigurati da ono što se dogovori u odnosu na Budimpeštansku konvenciju i sporazuma sa SAD da će to biti u skladu sa onim što će se donijeti u zakonodavnom paketu ovdje. Kao drugo, kada je riječ o PNR-u, dakle o imenima putnika, postoji sporazum između SAD-a i Europske unije o toj temi, o tome se sada raspravlja, dakle hoće li doći do ocjenjivanja Eh, onih standarda koje je Europski sud postavio kada je riječ o sporazumu s Kanadom i hoće li se to primijeniti u sporazume s SAD-om. Zatim kad je riječ o interoperabilnosti, puno smo o tome eh, govorili i zajedno radili s vama kako bi taj paket bio donesen eh, prije izbora. U tome smo uspjeli. Sada prelazimo na fazu provođenja zato je važno da budno pazite e, na to i molim vas da nas malo ažurirate, da kažete kako e, to sad stoji. I e, na kraju kada je riječ o terorizmu online, odnosno terorističkom sadržaju online, mi ćemo uskoro imati o tome rasprave. Vi ste e, govorili e, o internetskim platformama, ali e, nije uključen SAD i onih još 400 platformi. Dakle, kako ćemo surađivati sa SAD-om da bi osigurali da se doista briše ono što se treba obrisati od tih terorističkih sadržaja? Dakle, još neki dižu karte, pa mislim da trebamo veći brod, treba ćemo više vremena ako ćemo odgovoriti na sva pitanja i zato vas lijepo molim da se svako drži svojih dvije minute. Gospođa Sipol, sad ste vi na redu. Pa hvala, nije lako biti kratka jer je povjerenik King eh, spomenuo niz eh, problema. Dakle, jutros eh, smo govorili o provedbi i vrlo često postoji e, slaganje oko nekog novog zakona, ali imamo problema s provedbom. Kad je riječ o kaznenom e, pravu i sigurnosti, e, imamo problem da donosimo niz novih zakona, ali kad razgovaramo s dionicima u pravosuđu, u policiji, onda vidimo da oni nemaju ni vremena, ni resursi, ni mogućnosti da bi doista proveli u dijelo ono što smo mi odlučili. Dakle, ne na papiru, već u praksi. E, kako e, vi na to gledate? E, također, puno smo govorili o terorizmu, o ekstremističkom naselju. Vi ste spomenuli i RAN agenciju, dakle moramo govoriti o prevenciji, no u mnogim dijelovima Europske unije u dijelovima Njemačke, e, nedavno u Poljskoj, u nizu država ponekad sjećamo dojam da ne postoji politička volja da bi se e, suzbijale nasilne e, ekstremističke situacije kojima se krše prava neke grupe građana u našim državama. Dakle, što vi mislite o tome? Rade li države članice dovoljno u borbi protiv nasilnog ekstremizma? Sve što radimo na području sigurnosti i kaznenog prava mora se temeljiti na potpunom poštivanju temeljnih prava ali ne smijemo gledati samo pojedinačne direktive, već moramo sagledati i širu sliku. Ako jednom mjerom razvodnjavamo temeljna prava e, u jednom području, na primjer, a u drugoj, na drugom području, no e, važno je vidjeti da li se temeljna prava doista poštuju u e, cijeloj lepezi mjera koje donosimo možda možete reći gdje nalazimo takvu analizu i malo o dokazima. Mislim da je sam naslov pogrešan jer mi govorimo o e, informacijama, e, o elektroničkim predmetima, objektima ako će to postati dokaz, to ovisi o istrazi. Dakle, e, prošlih mjeseci e, i to zahvaljujem svojim e, izvjestiteljima u sjeni koji su se time bavili, mi smo razmatrali razna područja e, kako bismo razgovarali o svim problemima koji postoje i sad ćemo moći reći što tražimo i koji su naši amandmani jer doista moramo paziti na poštivanje temeljnih prava. Insistiram da govorite po dvije minute, inače ćemo trebati veći brod. Gospođo Intervelt za Renew, hvala. Zadovoljstvo je vidjeti povjerenika opet ovdje i nadam se da ćemo još dugi niz godina raditi zajedno. Da, to sam doista i mislila. Dakle, Evropska unija jako dobro radi jednu stvar, a to je izrada pravila. Vrlo je seksi e, davati zakonodavne prijedloge i onda to donosimo i onda sami sebi čestitamo, ali onda dolazi faza provedbe i ocjene i u tome smo vrlo, vrlo loši i jednostrani. Ako pogledam kako se e, provode svi zakoni koje spominjete u svom izvješću e, mogu dati jedan primjer na primjer e, četvrta direktiva protiv pranja novca e, u 24 je samo u 24 države članice provedena u dijele. Dakle, već je 2011. E, smo e, tražili ocjenu e, kako se zakoni odnose na, o terorizmu na ljudska prava. Još uvijek čekamo. Dakle, sa PNR-om postoji 99,7% lažnih pozitivnih rezultata. Ja sam e, postavila o tome pitanje komisiji i komisija je rekla, ali e, eto pa to je sa svim sustavima koji uparuju e, podatke. Zanimljivi su ti standardi onda moramo uzeti u obzir temeljna prava i tako dalje. Ali ako pogledam koliko zakona protiv kojih smo mi glasali je odbacio Europski sud e, na primjer e, e, pohrana podataka, zadržavanje podataka. To znači da zakoni nisu pravno e, dobro napravljeni, a to znači da se ignoriraju pravni savjeti. Moramo se boriti protiv terorizma, ali ne smijemo okretati glavu od desničarskog ekstremizma, a to isto vrijedi i za poticanje mržnje i nasilja, ne samo od strane kriminalaca, nego i od strane političara koji na primjer puštaju pse na e, ljude koji su gej ili viču pošaljite ju natrag e, to su političari to nije nezakonito što oni govore ali je jednako štetno trebalo bi razmotriti i to gospođa Štrik za zelene hvala ja želim pohvaliti gospodina Kinga na njegovom radu na borbi protiv terorizma i kibernetičkog kriminala e, mi smatramo da je vrlo važno time se baviti kako bi se osnažile naše slobode i vladavina prava. Sigurnosne mjere nikada ne smiju e, narušavati ta prava i vladavinu prava. Dakle, potrebna je mjera između sigur, e, ravnoteža između sigurnosnih mjera i temeljnih prava. Imam dva konkretna pitanja o tome. E, budući da sve više osnažujemo nadležnosti e, pravosudnih organa i policije na području sigurnosti pitam se e, što mislite o potrebi e, snažnih standarda na primjer za postupovne zaštitne mehanizme sad imamo vrlo osnovne neke standarde, ali ako ćemo e, surađivati e, na tom području E, možda ćemo naići na manjkavosti. Europski parlament je donio pilot projekt temeljna prava, e, pregled e, prikupljanja podataka i programa. To traje već nekoliko godina i pitamo se kada će komisija prezentirati rezultate tog pilot projekta jer mislim da je to potrebno u svakom slučaju prije nego što komisija izradi novi program i e, iznese nove mjere i prijedloge e, kada je riječ o zadržavanju podataka, dakle koliko dugo se mogu pohranjivati podaci. Smatramo da je potrebno proširiti te politike. Dakle, kako povjerenik eh, gleda na eh, proširenje te politike. A sada zastupnik Gardino, a nakon toga eh, Bokačini. Hvala, zahvaljujem i povjereniku što je došao danas i na objavljivanju komunikacije o 19. izvješću o napretku na području sigurnosti. E, to je tek objavljeno pa će nam trebati vremena da to pročitamo prije nego što možemo procijeniti. Očigledno je da izazovi postaju sve složeniji. Informacije su sve važnije. Moramo se usredotočiti na niz sektora prijetnja terorizma, organizirani kriminal, e, kibernetički napadi. E, vi ste naglasili potrebu e, da naši građani budu sigurni. Jedna od stvari je sigurnost na vanjskim granicama. Talijanska vlada se pokazala potpuno spremnom, ali želimo da i Evropska unija učini svoje. Do danas tome nije bilo tako. Dakle, pitam što komisija namjerava učiniti kako bi osigurala donošenje učinkovitih mjera i provođenje tih mjera. Zatim, kad je riječ o granicama, e, postoji još jedno osjetljivo osjetljivo pitanje, a to je krijumčarenje ljudi i trgovina ljudima. Dakle, kad je riječ o borbi protiv trgovine ljudima, kako komisija misli osigurati poštivanje direktive o e, krijumčarenju, odnosno o trgovini ljudima. E, komisija želi donijeti, e, odnosno usvojiti švedski model gdje Mm, klijent koji kupuje seksualne usluge e, e, je na, na onaj kog se tereti, a ne onaj koji ih prodaje. E, hvala. Prvo smatram da komisija treba se baviti pitanjem radikalizacije Dakle, da li je ikada obavljena analiza o tome koliko tih terorista koji su bili aktivni u Europi su obučeni unutar europskih država, a koliko njih je došlo u Europu kroz e, valove migranata. Na sastanku u Helsinkiju rekli ste da su države članice suverene na području sigurnosti, a prerogative Europske unije je nositi se sa zajedničkim prijetnjama. Što vi mislite o nevladinim udrugama koje namjerno i sustavno krše tu suverenost? A sada za GUE netko za guje ko je spreman uzeti riječ. Dakle, sada e, ćemo prvo odgovoriti na pitanja koordinatora, a onda će ostali zastupnici moći postavljati pitanja. Dakle, puno hvala. Ja već neko vrijeme e, pratim e, ova događanja. Dakle, odgovorit ću nasumičnim redoslijedom. Dobili smo niz e, pitanja o elektroničkim dokaznim predmetima. Moći ćete razgovarati s mojom kolegicom Jurovom e, pa e, ćete e, moći to pitati i nju. Mi ćemo na tome raditi zajedno. Mi smo i tekako svjesni vremenskih ograničenja. Mi smo dogovorili te mandate. To smo učinili, a Vera će sigurno o tome govoriti detaljnije, se želi, e, želi pregovarati sa SAD-om o tome. E, ti pregovori još traju i još će neko vrijeme trajati, a i s vama ćemo razgovarati o stajalištu Europske unije jer SAD nas je već pretekao. Oni imaju zakon o oblaku i već vode bilateralne razgovore pa i s nekim državama članicama Dakle, njihov pristup se temelji više na bilateralnim sporazumima e, nego li na općoj logici našeg pristupa, a to bi bio kolektivan europski pristup za kojeg vjerujem da bi imao snažnije, i bolje zaštitne mehanizme. Već u osnovnim prijedlozima postoje snažnije i bolje zaštite od onih koje postoje u prijedlozima SAD-a. Ona želi i dalje voditi te razgovore. E, kada je riječ o Budimpešti i o Vijeću Europe, mi se želimo angažirati i u tim raspravama. Sljedeća runda počinje u rujnu i željeli smo biti aktivni sudionik u tom forumu kako bismo oblikovali pristup koji uključuje niz zemalja izvan Europske unije mi ćemo svakako pokušati biti e, svjesni odnosno sigurni da e, u svojim razgovorima na van e, reflektiramo stanje naših priprema interno. Ako mislite da to radimo pogrešno, vi ćete nam to jasno reći. Kad je riječ o pitanjima koje se odnose na PNR, dakle na e, imena putnika. Kada je riječ o Kanadi, imamo novu osnovu za sporazum revidirani sporazum uzimajući u obzir e, odluku suda. Mi e, ne uspijemo uvijek iz prve učiniti e, sve kako treba, zato je potrebno da se na tome radi i ovdje i ako sud traži da nešto nanovo razmotrimo, mi ćemo to učiniti uzimajući u obzir presude suda. To činimo u slučaju Kanade i Kanada će vrlo brzo moći potvrditi sporazum koji smo postigli s njima. Kada je riječ o SAD-u i vi koji to pratite znate sa Australijom mi sada eh, radimo zajedničku procjenu eh, kako PNR funkcionira kod njih. U lipnju smo imali raspravu sa SAD-om, ona će se nastaviti u rujnu, u kolovozu ide misija u Australiju, mi ćemo vas e, redovito obavješćivati o tome. E, kada je riječ o PNR-u u Europskoj uniji, e, to je jedna od tema u našem izvješću o provedbi. Kao što znate, puno smo truda u to uložili, bili smo transparentni od početka. Imamo 25 država članica e, koje su u potpunosti preuzele direktivu, e, jedna, e, a to je Slovenija, to mora dovršiti i imamo jednu državu članicu koja se obvezala da će E, to provesti, ali ima problema e, sa usvajanjem toga u parlamentu, a to je Španjolska. O tome smo bilateralno razgovarali jučer, ali ja ne sumnjam da su te zemlje e, opredjeljene za provedbu onoga na što su pristale, ali u Španjolskoj imamo jednu posebnu parlamentarnu situaciju koju moramo shvatiti ali o tom pitanju i drugima mi ćemo i dalje raditi sa državama članicama, e, mi ćemo ih pozivati na red ako ne uspiju u provedbi. A kad je riječ o interoperabilnosti i izazovima za države članice, e, ovo će biti teško. E, svi smo to znali kad smo o tome raspravljali i postigli sporazum. Dakle, to je veliki pothvat modernizirati različite baze podataka, izgraditi neke nove baze podataka, recimo ETIAS i Entry-Exit i provesti interoperabilnost na način koji je učinkovit ali također i uz sve zaštite o kojima smo se dogovorili, koje ste vi naglasili i ojačali kad smo o tome razgovarali. Imamo e, sredstva koja su na raspolaganju, imamo i stručno znanje, ali moramo surađivati s državama članicama, no ne možemo to učiniti umjesto njih. Mi smo o tome razgovarali na ministarskoj razini, na neformalnom sastanku i ima Imali smo prvi od niz detaljnih sastanaka sa tijelima državni, e, tijelima država članica da s njima razgovaramo o tome kako će oni to učinkovito provesti u djelo. Ima još e, stvari u vezi provedbe o kojima se govori u izvješću. Mi jesmo sveobuhvatno ocijenili e, provedbu uključujući i aspekte temeljnih prava jer vi ste to od mene tražili 2016. kad sam se pojavio pred vama za svoje e, prvo saslušanje i vi ste, gospođo, između ostalih e, to tražili od mene. Mi smo e, to izradili, to ima stotine stranica, mi smo to dostavili ovom odboru. E, žao mi je ako to nisu svi vidjeli, ja ću to vrlo rado ponovo poslati svima. Riječ je o 15 godina političkih inicijativa u tom području. To je prvi puta da se tako nešto činilo. Drago mi je da smo to učinili. Ako želite da to ažuriramo, mislim da e, ćemo to vrlo rado učiniti. Kada je riječ o slabostima u provedbi, e, u potpunosti ste pravo kad ste naglasili neke od detaljnih aspekata e, paketa protiv pranja novca E, dakle, to je puno manje od onoga što očekujemo od država članica. O tome smo razgovarali jutros na kolegiju e, kada smo e, govorili o izvješćima kako ojačati naš rad na tom području i definitivno moramo ponovo razmotriti način na koji donosimo zakone protiv pranja novca. Po pitanju zaštite podataka i e, zadržavanja podataka, e, gospođo Strik, vaše pitanje se odnosilo na PNR. Mi smo dogovorili niz pravila e, oko toga e, i to smo i s vama dogovorili kad je bilo su odlučivanje. A moramo razmisliti kako ćemo u budućnosti razmišljati o općem e, čuvanju podataka. Kao što znate, ne postoji propis o tome na razini Europske unije, e, već je to prepušteno državama članicama mi e, to razmatramo i do kraja godine ili početkom sljedeće godine ćemo podnijeti izvješće vama i vijeću o sljedećim koracima koje predlažemo osobito kad je riječ o sudskim e, postupcima koji su još u tijeku. I na kraju nadam se da nisam previše toga izostavio kada je riječ o krijumčarenju e, migranata i trgovini ljudima. E, to je jedan od prioriteta Europola. Oni su e, uspostavili Europolov centar e, protiv krijumčarenja migranata. Rasurađujemo s njima na tome. Hvala što ste pokušali biti sažeti, ali sada imamo popis 20 članova želi postaviti pitanje. Jedini način da u tome uspijemo jest da nitko od vas ne pređe minutu i pol. Dakle, to će nam ostaviti dovoljno vremena za odgovore. Dakle, možete uzeti riječ, ali samo pod uvjetom da nitko od vas ne pređe minutu i pol. Samo na taj način ćete svi postaviti pitanje. Počinjemo s našim podpredsjednikom, gospodinom Radefom. Minuta i pol, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedatelju, povjereniče King, kao prvo želim vam zahvaliti na ovoj dobroj suradnji koju smo imali tijekom prošlog saziva parlamenta, a naročito što se tiče prekograničnog pristupa informacijama. Ovo novo, ovaj novi zakonski projekt e, je poboljšao zakonodavni okvir Europske unije tako što se bori protiv pranja novca i financiranja terorizma. Već e, dugo godina e, ti zločinci zlouporebljavaju zlorabe moderne tehnologije i tako e, nam štete. Nadalje, e, što se tiče e-dokaza i e, dostupa dostupnosti informacijama iz SAD-a, to je sve za sada na dobrovoljnoj bazi pa se nadam da ćemo to poboljšati kako bismo uključili pristup e, e-dokazima. Tijekom ministarskog sastanka e, o pravosuđu i unutarnjim poslovama sa SAD-om upravo se o tome razgovaralo. O mogućnostima E, dakle e, što se tiče e, mogućnosti za slobodno putovanje bez viza za pet država članica koje još uvijek moraju tražiti vizu za putovanje. Moja država članica je među njima. Imate li neke informacije o tome? Hvala lijepo. E, drago nam je što je e, povjerenik s nama. Sud Europske unije za ljudska prava je e, smatrao da su države članice E, krive zbog toga što e, nisu e, ostvarile suradnju kako bi našle počinitelje terorističkih dijela. To naravno narušava povjerenje imamo problem nekažnjivosti u odnosu na ovaj, ovu strašnu, ovaj strašni oblik počinjenja kaznenih dijela. Imamo međuna, evropski nalog za uhićenje koji postoje od 2014. godine. Svakako trebamo osnažiti povjerenje i stvarno osmisliti i ostvariti ovo područje zajedničke suradnje. Ministar vanjskih poslova Ujedine kraljevine je govorio o novom e, sustavu e, zaštite e, na morskim putevima na golfu, u, u području Golfskog zaljeva i s obzirom na to da Brexit je pred vratima, kako ćemo riješiti ovaj problem? Hvala E, gospodine e, povjereniče. E, stvarno vam hvala što ste došli i na općenito vašem radu što se tiče sigurnosti. Činjenica je da vi sudjelujete u dijalogu s našim odborom i zbog toga sam vam zahvalna. To je sada već tradicija. E, imamo čitav niz zakonskih akata koji su usvojeni, zato je trebala suradnja različitih dionika, naročito e, na polju kaznenog e, prava gdje imamo suradnju, razmjena informacija, razmjena financijskih informacija, a nemojmo zaboraviti ni aspekte koji su vezani za imovinu. To je važno za preko e, granični kriminalitet koji je vrlo često dio organiziranog e, kriminaliteta. Nadam se da ćemo nastaviti takvu dobru suradnju, te vas pitam ne smatrate li da bismo trebali nastaviti s radom u tom smjeru u odnosu dakle na organizirani e, kriminal. Europol je nedavno izjavio da u Europskoj uniji postoji 5000 različitih e, skupina organiziranog kriminala, mafija, bajkeri i e, tako dalje. Dakle, trebamo imati e, zajednički odgovor na taj problem. Ne mislite li e, da je došao trenutak da žuriramo e, to zakonodavstvo? Jer to je nešto što smo predvidjeli još od 2008. godine. Hvala. Imate sada vi riječ, minutu i pol. Gospodine povjereniče, čestitam na vašem e, mandatu. Doista mi je zadovoljstvo što ste ponovo e, među nama u Europskom parlamentu. Ja sam e, sudjelovala u prošlom sazivu kao djelatnica Europskog parlamenta upravo na nekim projektima, a sada sam zastupnica imam nekoliko pitanja. Kao prvo, prioriteti buduće komisije u pogledu kibernetičke sigurnosti i hibridnih prijetnji. Imate li konkretne odgovore? Nadalje, mreža 5G o tome ste već govorili. Katrin Debol iz Europola je rekla da europske policijske vlasti neće moći pratiti i slušati zločince koji se koriste mobilnim uređajima, a koji su povezani preko 5G mreže. To je moguće u odnosu na mrežu 4G, ali ne 5G. Drugim riječima, zločinci se e, dovoljno je da se koriste e, mrežom 5G, da ih jednostavno više ne možemo uloviti. EPP, izvolite. The bottom here, the bottom here by the mic. Thank you very much. Mikrofon, izvolite. Gospodin e, Bilčk. Da, sam novi e, e, član Europskog parlamenta i ovog odbora i doista mi je drago što smo pokrenuli pitanje suradnje. Doista mi je drago što ste e, dosta dugo govorili o problemu dezinformiranja. To je e, velik problem. Međutim, to nije samo problem koji je vezan za borbu protiv terorizma već je to jedan svakodnevni problem s kojim se suočavamo u našem društvu. I trebamo e, se e, zapravo time upravo na taj način baviti svakodnevno u našim politikama. Dakle, kako se uhvatiti u koštac s tim e, na razini država članica, na razini komisije i kakva je vaš kakve su vaše e, preporuke kako bi to postao pravo političko pitanje. A sada sljedeće pitanje, e, pitanje borbe protiv dezinformacija, to je e, doista postao problem u mnogim državama članicama, zakonodavstvo država članica se prilagodilo tome, predviđate li nešto na razini komisije? Hvala. Hvala povjereniku Kingu. E, što se tiče e, borbe protiv terorizma, ja imam jedno pitanje. Pitanje je postavljeno, ali na drugi način. Mi znamo da terorizam, džihadizam i e, ekstremni desničari, da su zapravo oni na neki način jako bliski. Imamo vi ste još 2017. godine upozorili na e, opasnost koja predstavlja e, terorizam e, ekstremne desnice. Rekli ste da se o tome dovoljno ne govori. Ne onoliko koliko se govori o drugim oblicima ekstremizma. Ja smatram da se o tome da doista dovoljno ne govori, pa čak ni u ovom parlamentu. Vrlo često se kaže da se to radi o izoliranim, e, uznemirenim osobama e, koje nisu razumne. E, imamo u Oslu u Norveškoj prije osam godina taj strašan zločin koji je počinila jedna takva osoba, 69 osoba je poginulo. Tako da vas pitam, E, jeste li nešto učinili u odnosu e, na pitanje koje vam je postavio Euroaktiv 2017. godina. Da li se doista ozbiljno borite protiv takvog oblika terorizma i e, ako da, kakve su te mjere? Nova Europa, izvolite, gospođo Lovazo, hvala. Eh, evo danas eh, Boris Johnson je postao premijer eh, Ujedinjene kraljevine. Rekao da što god da se dogodi da će Ujedinjena kraljevina napustiti Ujedinjenu kraljevinu 31.10. ove godine. Nadam se da griješi. Ali evo, čuli smo ga pa vas pitam što vi mislite o tome kako će komisije države članice kako su se one e, pripremili e, na e, taj Brexit, takav Brexit i to u odnosu na sigurnost, pitanje sigurnosti. Govorili ste o važnosti kibernetičke sigurnosti Europskoj uniji, pa bih voljela čuti kako vi razmišljate o razini pripravnosti europskih institucija kako bi se zaštitile od kibernetičkih napada, što je učinjeno, što još treba učiniti. Dakle, možete li nam nešto o tome danas reći? Hvala, Zeleni. Hvala, gospodine predsjedatelju. I hvala eh, povjereniku eh, Kingu. Kao prvo, eh, pozdravljam E, to što smo čuli e, da e, se u Jednoj kraljevini vrlo ozbiljno shvaća prijetnja terorizma s ekstremne desnice u Ujedinjenoj kraljevini. Eh, jer vrlo često eh, bijeli supremacisti su ti koji uzimaju eh, kao cilj i žrtvu upravo ljude koji imaju drugu boju kože. Upravo je Kanada klasificirala takve aktivnosti kao aktivnosti bijelih supremacista. Tako da imam pitanje u vezi s tim. Je li komisija doista ozbiljno svača takvu prijetnju? Smatrate li da Europska unija dovoljno sredstava, dovoljno energije daje tome? I drugo, e, i treće, e, što činite da poboljšate situaciju? Hvala. Dakle, kako nada nikad ne umire, ja se nadam da Britanija neće izaći e, kada je rečeno mislim da se svi slažemo kad kažete da se samo zajedno možemo boriti e, i e, postizati sve ove ciljeve. Sigurnost je jedna od najzahtjevnijih i na, najtemeljnijih potreba našeg društva. E, uz očigledne prijetnje kao što je terorizam postoje i prijetnje kao što su kibernetički napadi. Vi ste spomenuli i kritičnu digitalnu infrastrukturu. E, u međuvremenu su sve infrastrukture na neki način postale digitalne pa više nije potrebno ni koristiti tu riječ. Dakle, koliko smo spremni za scenarije e, najgore moguće scenarije kao što je na primjer nestanak struje. Europol odlično radi svoj posao, ima vrlo e, široki, e, široko područje rada, a vrlo ograničene kapacitete i resurse. Jutro smo govorili o e, prijedlogu povjerenika da se reže, režu sredstva dalje i, i E, za broj zaposlenih. E, po mom mišljenju mi moramo osnažiti Europol e, i ojačati ih i pomoći. Hvala. Hvala, gospođa Karigan, hvala. Povjereniče, da, uvijek je zadovoljstvo slušati vas. A sada bih nešto govorila o kibernetičkoj sigurnosti, nećete biti iznenađeni. Puno toga ste spomenuli, puno toga što je komisija već učinila i zbog toga sam vam doista zahvalna, osobno sam vam zahvalna što ste posvetili energiju i vrijeme upravo tom problemu. I to u teškim vremenima e, imamo kibernetičke napade koji su sada postali nešto normalni, digitalni svijet e, se e, razvija, e, sve, to je sve veći problem, to je gorući problem danas. Postavlja se pitanje u kolikoj mjeri se međunarodno pravo primjenjuje na to. Dakle, da, radimo, sada smo doista u teškim vremenima i kako vidite u takvim teškim prilikama ulogu Evropske unije i kako mislite da bi se mogli osnažiti primjenjivost međunarodnog prava, međunarodnih e, poduzeća i osnažiti e, dakle ulogu e, Evropske unije i borbu protiv kibernetičke sigurnosti. Hvala povjereniče, čuo sam u što ste, vidio sam što ste napisali u e, časopisu parlamenta, govorili ste o e, digitalnom svijetu, rekli ste da tamo nemamo dovoljno sigurnosti i s tim se jako dobro slažem, pa e, bih sada postavio dva pitanja. Kao prvo, mi kao kontinent zapravo zaostajemo, zaostajemo što se tiče tehnološkog razvoja, Nadam se da se slažete s njime, da se slažete da moramo nastaviti s borbama, ali Međutim, e, to nas doista ugrožava. Imamo e, vrlo e, važni hardware i software u svijetu koji jednostavno ne pripada Europskoj uniji, a koji su zapravo u srcu naših IT sustava. Oni funkcioniraju s tim. Dakle, sve to kažem u odnosu e, na e, ono što je postigla ova komisija, međutim pitam se kakva je vizija sljedeće e, komisije kako bi premostila ove ja, ovaj jaz, tehnološki jaz. A sada drugo pitanje u ovom odboru nama je u interesu i zainteresirani da smo da sačuvamo naš način života, imamo sve više novih alternativnih struktura e, vlade, političkih struktura, pa bismo trebali razmišljati o tome kako ugraditi naše vrijednosti u e, budućnost, u umjetnu inteligenciju, jer najbolje je bilo da jednostavno prihvatimo, da je uključimo u naše živote i mislim da je ovo o čemu trebate u budućnosti e, razmišljati i na tome trebate raditi. Hvala gospođa Barley. Hvala, zahvaljujem na ovo ovoj kampanji o širenju informacija, e, e, ovo što ste spomenuli u odnosu na dezinformacije, na kraju e, rezultati nisu bili tako loši kao što smo se plašili, ali ipak imam pitanje. Smatrate li da ako sada pogledamo unazad da je doista Europska unija dovoljno učinila? Ili smo samo imali sreće? da zapravo situacija ne bila gora nego što, smo, nego što je bila. Mislite li e, da e, su države članice spremne e, za buduće kampanje, za buduće izbore i ovo što su druge kolege već pitale, što sa budućim E, zakonskim projektima. Hvala, hvala što ste mi dali riječ i hvala povjereniku što ste među nama. Sjećamo se da ste bili veleposlanik e, vaše e, države u Francuskoj prije no što ste postali povjerenik. Dakle, uvijek ste bili diplomatski politički vrlo aktivni. Imam dva pitanja za vas. Što mislite o smanjenju broja E, osoblja e, zaposlenih u Europolu koje je e, to je predviđeno za proračun 2020 25% zaposlenih manje a IAS informatički sustav Europola svake godine ima se sve više i više koristi naročito što se tiče praćenja opasnih osoba. Drugo, što mislite o razini europske koordinacije u odnosu na praćenje obitelji koje se vraćaju iz zaračenih zona. Hvala, gospođa Pikmans, hvala e, gospodine predsjedatelju, hvala povjereniku. Vi ste spomenuli pitanje stranih e, boraca i e, želju Europske unije da pomogne E, državama članicama onome što čine kako bi e, dakle pomogli vraćanju obitelji i djece tih e, boraca koji su u logorima u Siriji i u Iraku imamo hitnu situaciju pogotovo sada ljeto vruće je imat ćemo sigurno velik broj Eh, umrlih. Eh, imali smo velik eh, broj izgubljenih života zimi sada će to biti još gore, naročito što se tiče pristupa vodi, tekućoj vodi, vode za piće, a 90% ljudi koji su u tim logorima su upravo djeca i žene koji su posebno osjetljive. Drugo pitanje i druga hitna situacija koju imamo to je pitanje sigurnosti jer ovo je e, blizu i vezano za pitanje borbe protiv radikalizacije. Svaki novi dan je novi rizik za tu djecu koji mogu biti pod utjecajem dakle islamske države E, te, tu djecu, te majke treba vratiti u Europsku uniju kako bi tu odslužile kaznu u korektnim uvjetima, a djeci treba dati mogućnost da s dignitetom žive e, svoj, e, svoje djetinstvo, jer to sada nije slučaj. Rekli ste da, da su države članice nadležne za to, međutim taj povrat na neki način jest dio borbe protiv radi radikalizacije. Može li komisija stoga pomoći e, kako e, bi smo imali neke e, mehanizme Europske unije u Siriji kako bi pomogli onom državama članicama kada pokušavaju vratiti te obitelji i djecu u Europsku uniju. Zastupnik festi iz IDEA. E, hvala lijepa. E, zahvaljujem e, na ovim informacijama i borbi protiv dezinformacija. Pravo informiranje građana iznimno je važno toliko je to važno i tu bih spomenuo na teroristički napad 24. ožujka o kojem se onda u medijima nije izvještavalo e, budući da je to tražio Macron. E, drugo, kada je ministrica obrane Ursula von der Leyen mjesecima e, tvrdila da u Bundesveru postoji teroristička mreža, ništa od toga nije dokazano i već u sklopu istražnih radnji e, slučaj je zatvoren. E, najgore dezinformacije u današnje vrijeme vrlo često dolaze od vlasti. Pitanje je hoćete li se prihvatiti tih slučajeva i osim toga, kada sada budete trebali surađivati sa e, predsjednicom Europske komisije e, koja je e, u bitnom dijelu sudjelovala u dezinformiranju njemačkih građana. Izvolite. Hvala gospođa Salani, Renew Europe. Europe. Hvala govoreću na švedskom. Hvala na vašem... Zahvaljujem na tome što ste mi dali riječ. E, posebno bih pozdravila novo izabrane članove. I turist ataker. E, dakle, e, treba zaštititi društvo jer govorimo o ljudima koji imaju neobičajni profil. Mm, trenutačno direktiva koju imamo e, e, i zakonodavni akti ne funkcionira kako treba e, trebalo bi na neki način te osobe uključiti u europsku politiku za sigurnost. Pa ja smatram da je to prioritetno pitanje, radi se o pitanju sigurnosti i zaštiti svih građana. E, što ćete učiniti kako bi ti e, građani bili uključeni u nove e, prijedloge politika u odnosu na sigurnost. Hvala, gospodin Paparakis, minuta i po. Što ste nam sada upravo rekli, gospodine povjereniče? vi prikupljate podatke u odnosu e, na sve građane, pa ćete e, kasnije e, stvoriti zakonodavni okvir za njih. Međutim, trenutačno moramo reći da se ne poštuju temeljna prava. Ko ima pravo kontrolirati takve E, podatke u ime sigurnosti. Sve su to podaci koji se prikupljaju kojima e, upravljaju e, velika poduzeća koja se bave telekomunikacijama i koja će ih iskoristiti u komercijalne svrhe. čim sjednete za računalo ili odete na putovanje, zapravo E, nudite podatke o sebi. E, vi govorite o radikalizaciji, međutim, podaci koji se skupljaju odnose se na e, sve nas. Vi kažete da je to potrebno u odnosu na borbu protiv terorizma, ali podaci se pokupljaju u odnosu na sve Imamo počinitelje e, vrlo e, ozbiljnih zločina o kojih nemamo informacije. Tko će nas zaštititi od nas? main e, different issues. First, Hvala lijepo. Ja bih postavio dva pitanja. Kao prvo, otpornost i sigurnost e, mreža 5G. Rekli ste da su države članice napravile nacionalnu procjenu u odnosu na e, to pitanje. Možete li nešto reći o tome? Mm, SAD i različite e, države članice su postavile dovele u pitanje održivost sustava 5G. Imamo jedno važno pitanje e, u odnosu na sektor telekomunikacija koje su se dogovorile sa kineskim e, firmama u odnosu na razvoj mjera mreža 5G E, u Portugalu imamo e, tako nešto i sada se pitam je li o tome e, komisija obavještena i kakav će biti učinak eventualno takvog što u odnosu na sigurnost. Nadalje, što se tiče direktive o zaštiti, o zaštiti privatnih podataka, jesam li u pravu da trenutačno se vodi jedan pilot e, projekt kako bi se proširilo e, njeno, e, proširilo njeno područje nadležnosti? Hvala. Gospodin Konar, ja sam htio postaviti jedno pitanje. Države članice žele li proširiti PNR sustav i na vlakove i na e, brodove. E, već smo spominjali brojke u Njemačkoj 99,7 e, posto rezultata su zapravo krivi rezultati, pogrešni rezultati. Svi smo vidjeli e, te strašne e, slike napada e, na Pride i druge takve pokrete, na koji način možemo osigurati sigurnost tih evropskih građana. Očito ćemo prekoračiti vrijeme. Ovaj odbor uvijek je imao strastven pristup ovim temama unaprijed e, zahvaljujem e, konferencijskim prevoditeljima na tome što će ostati u kabinama u narednih 15 e, minuta. Molim da, preostali, da se preostali govornici drže predviđenog vremena, a nakon toga ćemo riječ povjereniku. Zastupnik Brajer u ime Zelenih. Hvala lijepa. E, nedavno sam izabrana. ovo je prvo pitanje koje želim postaviti gospodinu povjereniku i želio bih e, e, se ograničiti na najvažnija pitanja koja su mi bitna. Kao prvo postoji nova politika koja se tiče čuvanja podataka PNR-a i postoje neke politike koje je Europski e, sud e, poništio. U Danskoj je postojao veliki skandal e, s obzirom na bespravno čuvane podatke. Možda ste čuli za to. Smatrate li da bi komisija trebala proširiti ovu politiku zadržavanja velikih količina podataka ili smatrate da to više ne treba biti instrument u programima nadzora? E, drugo pitanje. E, budući da je e, sud ustanovio da politika koja se tiče čuvanja podataka nije srazmjerna, zašto e, tu ne uvedete promjene? I treće pitanje, postoji li dokazi e, koji jasno pokazuju da brisanje terorističkog sadržaja da će doista dovesti do smanjenja terorizma. Na koje se studije oslanjate u tom pogledu? Hvala unaprijed. Sada je na redu zastupnik Rod iz IDEA. Hvala lijepa. Jedna od vaših ključnih misija je povećati razinu sigurnosti što je reakcija na eh, radikalizaciju i širenje dezinformacija. Eh, do e, velike radikalizacije dolazi u e, zatvorima i to je veliki problem. E, govorili ste o tome da treba pružiti potporu državama članicama u uklanjanju terorističkog sadržaja, ali postoji i jedna druga metoda u tom kontekstu. Države članice mogu se potaknuti da tu vrstu sadržaja proglase kaznenim djelom ili prekršajem. Bilo bi dobro ukoliko bi sve države članice kriminalizirale teroristički sadržaj na internetu i mislim da bi to bio najbolji način e, da osiguramo da se ta pravila poštuju. Što se tiče govora mržnje, svi mi znamo što se misli pod govorom mržnje. Praktički je to pozivanje na kriminal E, ponekad nema dvojbi oko toga što to znači, međutim tu postoje neki drugi aspekti. Neki propisi od prvih propisa o govoru mržnje e, su oni propisi koje smo vidjeli u Rusiji. Radi se o drugačijim mišljenjima. E, to je pristup za koji se neki zalažu. Zanima me koji će pristup zauzeti komisija. Hvala lijepa. E, dva pitanja. Kao prvo pitanje ekstremističkog sadržaja na platformama na internetu. E, međutim, e, Hoćete li se u svom radu baviti ne samo izravnim pozivanjem na nasilje, nego i stvarima koje primjerice objavljuju desni ekstremisti e, čime se e, dovodi u pitanje e, demokratski sustav. Imali smo slučaj u Jedinjenoj kraljevini kada je jedna osoba završila u zatvoru zbog toga. Hoćete li se i time baviti? Osim toga, Postoji veliki problem e, što se tiče mladih koji nose oružje. E, jedna studija govori da ih ima 17.000 u Ujedinjenoj kraljevini i to je naravno nešto što može dovesti do teškog kriminala. To je pitanje koje trebamo ozbiljno shvatiti. E, osim toga, treba se pozabaviti pitanjem koliko se lako mogu nabaviti na način da se ukradu s police u dućanu ili kako spriječiti e, kupovinu na internetu, zašto je tako jednostavno kupiti noževe e, na internetu e, noževe za lov ili druge vrste opasnih noževa. Izvolite. Hvala lijepa. Mi kao IDE smatramo da su ovo iznimno velike problemi i zato smatramo E, da je smanjenje proračunskih e, sredstava za tijela za provedbu zakona vrlo problematično i zabrinuti smo zbog toga. I zato me zanima koje biste preporuke dali svom nasljedniku što se tiče borbe protiv kribinetičkog kriminala i drugo. E, u kojim područjima borbe protiv kibernetičkog kriminala vidite rezultate? Hvala lijepa. Molim vas samo kratko prije nego što dam riječ povjereniku. Biću vrlo kratka. Povjerenik je govorio o izvješću o temeljnim pravima iz 2016. gdje smo imali samo jedan popis propisa i opisane su određene odredbe iz tih propisa koje se tiču zaštite temeljnih prava. Ono što mene zanima je temeljno izvješće u kojem ćemo imati prikaz kombinacije prava i mjera i njihov utjecaj na temeljna prava. E, to izvješće priprema Europska komisija, međutim e, tu postoji blokada i ne postoji pristup. To je jedno drugo pitanje. Zahvaljujem. Očito je da smo prekoračili vrijeme i možda nećemo uspjeti čuti sve odgovore povjerenika i sa ovih 15 minuta koje smo dobili. U svakom slučaju od 16.45 upozoravam vas, nećemo imati prijevod i povjerenik će govoriti na engleskom. E, bilo je cijeli niz pitanja o kibernetičkom kriminalu i terorističkom sadržaju i to su pitanja kojima ćemo se morati baviti vjerojatno godinama, ali što se tiče e, kibernetičkog kriminala, vijeće je dalo mandat komisiji da pregovara o e, protokolu o, pristupu pristupanju uh, konvencije o kibernetičkom kriminalu. To se možda preklapa sa svim uh, aktivnostima uh, kojima se bavi Europski parlament. Kako ćete osigurati da se poštuje mandat Europskog parlamenta u sklopu pregovora o pristupanju Europske unije konvenciji o kibernetičkom kriminalu? Sada imate riječ, možda biste mogli rezimirati Odgovor Jasno nam je da ne možete dati odgovor na sva pitanja koja su iznesena. Možda neke odgovore možete dodatno dostaviti u pisanom obliku kako bismo osvjetlili e, pitanja koja su do sada iznesena. Hvala lijepa. E, neću biti u stanju dati odgovor na svako pitanje. E, sve su to ozbiljna pitanja i zaslužuju ozbiljno razmatranje. E, možemo o tome zasebno razgovarati. Moje vrata su otvorena. Postoje naravno i neka horizontalna pitanja i njima se možemo baviti u pisanom obliku. E, ne znam ni za kakvo izvješće koje je blokirano, e, izvješće Europske komisije, ali ja ću to e, provjeriti. Ako možemo više učiniti kako bismo unaprijedili dijalog s vama i povećali utjecaj naših aktivnosti, posebno što se tiče temeljnih prava, ja sam to spreman učiniti. Što se tiče niza pitanja koja se odnose na buduću komisiju, tu moram reći da postoji novo izabrana predsjednica Europske komisije koja će definirati svoje politike prema rokovima koje je već objavila. Nije na meni vezati ruke buduće predsjednice komisije. Govoreći o budućim aktivnostima komisije ja mogu iznijeti svoje mišljenje temeljem vlastitog iskustva koje eventualno ne mora biti relevantno za detaljan program rada buduće komisije. Dakle, uz ovo preliminarno upozorenje ipak bih želio istaknuti neka pitanja za koja smatram da su važna. Mislim da trebamo više učiniti u borbi protiv dezinformacija. Dezinformacije predstavljaju pravu sigurnosnu prijetnju za naša društva i za način na koji organiziramo političku raspravu, politička zbivanja, izbore, referendume to je pretnja za način na koji živimo u svojim zajednicama. Jako puno ovih dezinformacija e, na ovaj ili onaj način služi tome da se e, šire poruke e, razdora i tim se utječe na način kako živimo. I mislim da tu dolazi do nekih Eh, bitnih eh, rezultata gdje smo bili uspješni, ali to nije bilo dovoljno. I nadam se da će Europska komisija učiniti više i nastaviti eh, raditi u onim područjima gdje smo vi već ostvarili neke rezultate. Treba dalje unaprijediti kodeks postupanja što se tiče društvenih mreža. Već sam nekoliko stvari rekao u prošlosti. Ja osobno ne bih bio protiv toga ukoliko bi se donijela neka vrsta propisa u ovom području. Ne mora to biti neka vrsta cenzure eh, političkog sadržaja. Ne tražim to ni na nama da sudimo je li nešto pravo ili krivo, ali bismo trebali utvrditi neka osnovna pravila u pogledu transparentnosti, političkog e, oglašavanja, e, lažnih računa, lažnih poruka u političkom prostoru a isto tako mora postojati pristup neovisnih e, stručnjaka e, koji onda mogu vidjeti što se zbiva s takvim informacijama. Nadam se da ćemo više učiniti na tom području u budućnosti. Isto tako što se tiče općenito kibernetičkog prostora e, smatram da smo odradili kvalitetne prve korake, ali imaš jako puno toga što tu možemo učiniti po pitanju kibernetičke sigurnosti. E, zapravo e, ono što preostaje je još jedan e, zakonodavni akt koji nije pred ovim odborom nego odborom Intra. Nadam se da će se o njemu odluka uskoro donijeti, a cilj je uspostaviti mrežu centara kompetencije za kibernetičku sigurnost koji će se baviti istraživanjem na ovom području. To je područje u kojem trebamo ostvariti napredak. Trebamo više raditi na unapređenju međunarodne suradnje, a to se tiče i primjene međunarodne međunarodnog e, prava, a to obuhvaća naravno i e, područje e, istraživanja i razvoja. Postoji europski pristup ovom području i trebamo dalje raditi na tome. Postoji razlika između našeg pristupa i američkog i velika razlika između našeg pristupa i kineskog. Dakle, trebamo definirati vlastiti pristup i zalagati se za njega. Posebno što se tiče 5G, a to je iznimno važno i hitno pitanje, e, tu e, do kraja godine trebamo zaključiti ovaj proces. E, Sada su u toku nacionalne e, procjene u 27 od 28 država članica i to će ući u e, procjenu rizika i osjetljivosti što se tiče sigurnosti mreže 5G e, dakle zajedničko izvješće na razini Europske unije, a onda ćemo podnijeti prijedloge bilo na nacionalnoj ili zajedničkoj razini. Osim toga, e, postoji važno pitanje pristupa e, policije i tu ponekad postoji rizik da postoje poteškoće u dolasku do informacija. Tu se ne radi samo o 5G, radi se o tehnološkim e, promjenama do kojih dolazi, a to između ostalog obuhvaća i enkripciju i neke stvari zapravo otežavaju rad policije i tu treba razmišljati o tome e, kako pomoći osigurati ovlašteni pristup policiji kada se provode istražne radnje, traže dokazi, kada tijela za provedbu zakona rade svoj posao. Trebamo vidjeti što možemo učiniti kako bismo im pružili potporu u sklopu njihovih zakonitih e, poslova i zadataka. S druge strane, moramo e, voditi računa o zaštiti infrastrukture 5G kada se radi o neovlaštenom pristupu različitih e, subjekata, bilo da se radi o kriminalcima ili nekim državnim subjektima koji nastoje interferirati s našom infrastrukturom. E, sve su to važni subjekti, ali postoji razlika između ta dva. Što se tiče pitanja značaja koji, koji trebamo pripisati izazovima krajnje desnice, a tu postoje i osim toga izazovi koji se tiču LGBT zajednice ili nekih drugih skupina u našoj zajednici. Eh, od 2017. Eh, barem eh, je naglasak na tim pitanjima. U mom slučaju to je došlo do izražaja kada je došlo do strašnog napada na Joe Cox, njezinu obitelj, a nedavno se to ponovno dogodilo u Njemačkoj gdje je gospodin Lupke bio žrtva terorističkog napada. To je vrlo važno pitanje. Shvaćaju li to sve države članice dovoljno ozbiljno? Ja to ne znam. U svakom slučaju mi moramo o tome voditi računa i moramo biti svjesni kontinuiranog rizika koji predstavljaju nasilni ekstremisti, džihadisti, a brinu nas i drugi oblici ekstremizma, uključujući desni ekstremizam. Jedna fusnota. E, što se tiče ovih e, zločina i oružja, odnosno noževa koje nosi velik broj mladih, e, to jest nešto što može dovesti do tragedije. Mi smo nastojali odvojeno na europskoj razini uvesti kontrolu pristupa opasnim kemikalijama, oružju, Moram biti iskrene, to je popriličan izazov, ali ako želite da to uđe na dnevni red i da se raspravlja o toj temi, ja sam spreman. Što se tiče pitanja Europola, e, mnogi od vas su spomenuli Europol. Ne postoji prijedlog da se smanji proračun za Europol, koliko je meni poznato. Postoji prijedlog da se poveća proračun za Europol. E, pitanje je je li to dovoljno povećanje. Ja sam siguran da ćemo imati priliku dalje razgovarati o tome. Europol ima cijeli niz važnih poslova i zadataka, njegova uloga je sve važnija ja sam e, uvijek nastojao pružati Europolu maksimalnu potporu, a o tome ću voditi računa i kada se bude vodio razgovor o proračunu. Nekoliko još napomena. Što se tiče osnovnog proračuna za Europol, mislim da osim toga trebamo razgovarati o tome kako pomoći Europolu da osigura pristup drugim izvorima financiranja. Jer postoje drugi izvori financiranja što se tiče pone prije borbe protiv e, kibernetičkih prijetnji. I tu Europa ima važnu ulogu. O tome trebamo razgovarati na ovom odboru i drugim odborima, a to je e, što možemo učiniti kako bi Europol profitirao od e, tih drugih potencijalnih izvora financiranja. I zadnja stvar, bilo je riječi i o e, broju zaposlenika Europola jer izgleda da postoje neki zaposlenici koji imaju ugovore o radu na određeno vrijeme, što nije u potpunosti u skladu sa pravilima. Moramo E, vidjeti kako ćemo to riješiti. E, što se tiče stranih terorističkih boraca i radikalizacije i cijelog niza drugih pitanja u kojima je riječ o vezi između radikalizacije, terorizma i migracija, E, moram biti potpuno jasan. Oni među vama koji su me čuli e, ranije kako izlažem znaju, ali ja ću to ponoviti. Iznimno je važno da u svim ovim razgovorima razlikujemo između očitih e, izazova koji postoje, a povezani su s migracijama s jedne strane i sigurnosnih izazova koji su povezani sa nasilnim ekstremizmom i terorizmom s druge strane. Jer u protivnom, ukoliko ne budemo uveli tu razliku i držali se tu razliku, zapravo ćemo umjesto onih eh, koji rade na radikalizaciji odrađivati njihov posao. Bilo da se radi o džihadističkom ekstremizmu ili eh, ekstremno desnim stavovima. Ne smijemo eh, brkati pitanje odakle ljudi dolaze sa pitanjem kako rješavati problem nasilnog ekstremizma i radikalizacije. E, želio sam to samo istaknuti kako bi to bilo potpuno jasno. što se tiče dijeljenja informacija, posebno u borbi protiv terorizma, E, došlo je do velikog povećanja informacija koje se dijele među tijelima u zajedničkoj borbi protiv terorizma, međutim to ne znači da ne postoje neke druge stvari kojima se trebamo baviti. Postoje i e, rado ću u budućnosti detaljnije govoriti o njima. Što se tiče zaštite prava pojedinaca, e, mislim da ćete ustanoviti u sklopu i mogli ste ustanoviti u raspravama na ovom odboru da je težište uvijek e, na pitanju e, zaštite i u odredbama koje predlažemo pitamo se jesu li te odredbe e, dovoljno snažne, posebno što se tiče povjerljivosti i zaštite podataka o privatnom životu. Ukoliko u nekom slučaju smatrate da razina zaštite nije dovoljna, to trebate istaknuti i mi smo spremni reagirati na vaša pitanja i zahtjeve. Što se tiče čuvanja podataka, to je e, važna tema. E, u ovom trenutku ne vodimo postupak e, zbog povrede protiv onih država članica koje još uvijek imaju nacionalne propise na ovom području. Mi nastojimo vidjeti koji bi pristup bio najbolji kako bismo uzeli u obzir sudsku praksu, odluke suda, predmete koji su još u toku. Nadamo se da će tu uskoro doći do pomaka, a osim toga trebamo uzeti u obzir i razmjenu mišljenja koja je do sada već e, vrlo opsežna sa civilnim društvom i tijelima za prisilnu provedbu zakona kako bismo vidjeli kako uspostaviti ravnotežu između potrebe da oni obavljaju svoj posao, a to uključuje da povremeno koriste podatke koji se čuvaju s jedne strane e, i kako to uskladiti sa e, pravnim stajalištem i mišljenjem Europskog suda. Dakle, potrebno je pronaći odgovor na to pitanje, ali mi smo spremni e, time se baviti i ostvariti rezultate prije kraja godine. Što se tiče nezakonitog sadržaja, slažemo se da se e, treba voditi jedna šira rasprava o različitim vrstama štete koje mogu nastati E, s obzirom na nezakoniti sadržaj na internetu. Znam da je novo izabrana predsjednica rekla u svojim e, političkim e, smjernicama da će se baviti aktom o digitalnim uslugama u naprijeđenju aktivnosti platforme digitalnih e, usluga, digitalnih proizvoda na jedinstvenom, tržištu, na jedinstvenom digitalnom tržištu. Dakle, e, šira rasprava vodit će se u narednim mjesecima, ali isto tako postoji potreba da se posebice bavimo nezakonitim terorističkim sadržajem. To je očita e, prijetnja. Postoje studije e, E, pitanje je da li postoje studije koje pokazuju da ako uklonimo teroristički sadržaj da će doći do smanjenja terorizma. Postoje studije koje pokazuju da oni koji su e, radikalizirani, e, da su barem dijelom radikalizirani preko sadržaja na internetu. Ne možemo to ignorirati. Moramo reagirati na to i moramo pronaći pravi odgovor i to je osnova za razgovore koje ćemo voditi s vama oko prijedloga za zakon zakonodavne akte. E, što se tiče Brexita, e, ja sam vjerojatno zadnja osoba koju treba pitati e, nešto o Brexitu. Kolega Barnier još uvijek naprno radi na tome. Nadam se da do toga neće doći, ali ako dođe do toga da nema sporazuma i da će Europs, Ujedinjena kraljevina napustiti Europsku uniju bez sporazuma, onda će doći doista do velikih izazova na području sigurnosti i drugim područjima a ukoliko e, dođe do sporazuma između ostalih područja mora postojati i dogovor oko sigurnosnih pitanja jer postoji potreba da surađujemo u borbi protiv zajedničkih prijetnje. U kontekstu dogovora moramo pronaći i podlogu za izgradnju buduće suradnje. Naravno, ako ne dođe do sporazuma, onda će to biti daleko teže ostvariti. Ono što smo rekli u dokumentima koje je pripremila komisija je sljedeće. U slučaju da ne dođe do sporazuma, sigurnosna suradnja temeljit će se na drugim međunarodnim okvirima, a ne okviru Europske unije. Mi ćemo dati sve od sebe kako bi ta suradnja bila učinkovita. Međutim, e, moram reći, budući da sam se zadnjih par godina bavio ovim pitanjima, okviri Europske unije bolji su E, nego brojni drugi međunarodni okviri. E, naprosto ne možete odrađivati iste stvari temeljem međunarodnog okvira kao što to možete temeljem e, okvira Europske unije. Toga moramo biti svjesni. Tu doista postoje određeni izazovi i prisutno je određeno žaljenje. Eto, to je moj maksimum što se tiče postavljenih pitanja u ostavljenom vremenu. Nastavit ćemo dijalog. Ova rasprava pokazuje da postoje teme kojima se trebamo detaljnije pozabaviti, ali isto tako pokazuje da postoji cijeli niz raznih tema o kojima trebamo nastaviti razgovor. Zahvaljujem e, povjereniče King. Dakle, prevoditelji su dijelom nestali, ali zahvaljujemo onima koji su ostali i svima zahvaljujemo E, rijetko se dogodilo da nakon što smo toliko prekoračili vrijeme još je toliko ljudi ostalo ovdje e, to e, je znak koliko cijenimo vaš rad i koliko smo spremni i dalje održavati dijalog s povjerenikom Kingom. Želimo vam sve najbolje preko ljeta. Sutra nemojte zaboraviti u 9 ujutro imamo e, sjednicu sa povjerenikom povjernicom Jurovom, ali naglašavamo i sigurnost e, koliko je sigurnost važna ovom odboru i zato vam želimo da ostanete povjerenik e, zadužen za ovaj važan portfelj i da i dalje uspješno radite na tim pitanjima. Sutra nastavljamo u 9 ujutro. Hvala.